Doamnă președintă! Good afternoon, colleagues. The sitting is... Um, Dobar dan, drage kolege. Nastavljamo sjednicu. Najprije vam moram reći da je zapisnik sa jučerašnje sjednice